državama članicama koji su izrazili i ponudili pomoć u ovim teškim trenucima. Hvala. Hvala vam na, vama na ovim riječima. Dragi kolege, zapisnici sa sjednice prekinute 29. listopada e, su vam na raspolaganju imali komentara na iste. gospođo potpredsjednice. E, u ime predsjednika i e, vodstva delegacije SPD-a u Europskom parlamentu želio bih e, reći da danas žalimo za Helmutom Schmidtom koji je bio njemački kancelar. On je bio veliki socijaldemokrata i veliki europljanin. Želio bih eh, zamoliti da eh, službeno na sljedećoj sjednici u Strasburu obilježimo i komemoriramo eh, njegovu, njegovu Molim kolege za podršku. Hvala. Budući da nije bilo komentara na zapisnik sa sastanka 29. listopada, isti je zapisnik usvojen. Gospodine Ferhoštat, imate riječ. Gospođo potpredsjednice, htjeli nešto reći vezano za poslovnik. E, jučer je britanski predsjednik vlade održao govor u Chatham Houseu u Londonu, a također je uputio i pismo Donaldu Tusku, predsjedniku vijeća. E, to je što je on rekao vrlo je važno. Postoje mnogi drugi problemi koje moramo riješiti u Europskoj uniji. Kao što znate, mi smo u ovom parlamentu tražili da gospodin Cameron dođe u Europski parlament i objasni to što želi reći. E, ovo je ipak dom europske demokracije. E, zanima me je li upućen poziv gospodinu Cameronu da se dođe izjasniti pred našim domom. Hvala lijepa. Mi ćemo e, točno je zatražiti predsjednika da e, nam to kaže. Znamo da je taj poziv upućen i zamolit ćemo predsjednika da, vam iz, nas izvijesti o tome. E, gospodine De Graf, vi se također javljate vezano za poslovnik. No. Danas je 11. studenog, što znači da je danas dan kada obilježavamo kraj Prvog svjetskog rata. To je tragičan i strašan događaj iz naše prošlosti. Oprostite, bilo je problema s prijevodom. U jednom času nije bilo prijevoda na njemački jezik. Ako želite mogu e, ponovno to na engleskom jeziku. Ne, ne, samo čas, sve će biti u redu. Pričekajte trenutak. Evo, sve dobro funkcionira, možete i dalje govoriti vašim jezikom. Ponovit ću. Danas je 11. studenog, što znači da danas obilježavamo kraj Prvog svjetskog rata, jednog od groznih događaja iz naše povijesti. Tijekom Prvog svjetskog rata na milijuni ljudi su poginuli i diljem e, Europske unije se danas obilježava e, taj dan. U velikom broju država Europske unije danas je praznik kojim se obilježava upravo kraj Prvog svjetskog rata. Iz tog razloga e, mnogi zastupnici ti su danas ovdje došli jer u njihovoj zemlji je danas praznik i e, prisutuje mnogim e, važnim komemoracijama. E, zato bih želio zatražiti dvije stvari. S jedne strane, žao mi je da danas imamo plenarnu sjednicu, a s druge strane da obilježimo kraj Prvog svjetskog rata minutom šutnjem za poginule u tom ratu. Hvala vam što ste se javili za riječ i mislim da ćemo e, izraziti saučešće e, tako što ćemo, smo s vas saslušali, a prenijeću primjedbu o e, plenarnoj sjednici kabinetu predsjednika. Na sviču s priopćenjima započelo je natjecanje za filmsku nagradu Lux. I postoje tri filma koji su trenutno e, u fazi natjecanja e, i ti su filmovi se mogu gledati u dvorani Jehudi Menjuhin do kraja mjeseca. Svi su filmovi na izvornom jeziku i prevedenim na, e, sa titlovima u svim, na sve evropske jezike. A danas će e, autor filma Mediterraneo prisustovati prikazivanju filma ovdje u parlamentu. Oprostite, gospođo Kosta, vi ste se javili za riječ, nisam vas vidjela u početku. Hvala. Jednostavno sam se htjela javiti e, kako bih nešto rekla o toj takvom važnom događaju. Mogućnosti da e, eurozastupnici, naročito mladi, novi eurozastupnici koji ne znaju za ovaj e, ovu filmsku smotru autorskog filma da oni mogu glasati za najbolji film. Ove godine ima mnogo izuzetno dobrih filmova koji su već prikazani na različitim filmskim festivalima, primjerice u Veneciji. I e, u različitim gradovima se prikazuju ove e, projekcije. A tri filma koje su ušla u uži izbor su izuzetno vrijedni. Za, u sva tri slučaja radi se o prvom filmu. Taj e, će nagradu će inače E, pobjedniku uručiti svečano predsjednik Šulc. I e, zaista vas molim da date dužnu pozornost tim mladim filmskim autorima. A isto tako, kao što smo čuli, e, ti su filmovi prevedeni na sve europske jezike kako bi se lakše mogli pratiti i mogli biti distribuirani u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam gospođo Kosta na ovim dodatnim informacijama. A sada eh, informacije nakon što su Pavlo Iglesias i Fernando Mauro Barandijaran dali ostavku. Od 28.